dijelu današnjeg sastanka. Bilo je doista odlično i mislim da smo se svi odlično ugrijali kako bismo bolje sudjelovali u ostatku današnjeg dana. Ovo je dijalog građana. I ovo je doista prilika da se direktno obratite jednom od europskih povjerenika, Tiboru Navračiću. Gospodine Navračić, hvala što ste našli vremena da danas budete s nama za ovaj dijalog. Demokracija je vi ste zaduženi za obrazovanje, kulturu, mlade i sport. Ovo je i vaš tjedan i vi ste prava osoba za ovaj današnji razgovor. Hvala još jednom što ste ovdje s nama. U sljedećih 90 minuta bit ćete ovdje s povjerenikom i njemu ćete izložiti vaša stajališta. Što mislite, na koji način euroskologa može odigrati ulogu u vašim životima? Jesu li vam predstojeći izbori važni? Recite nam što mislite. Želite podijeliti svoju priču? Reći koje su vam bojazni, koje su vam nade za budućnost. Mladi ste iz toliko različitih zemalja i imate različite priče. Upravo zbog toga drago nam je da u vječnici možemo čuti vaše stavove i gledišta. Svi ste vi akteri u jedinstvenom europskom modelu demokracije. Zato nam trebaju vaša gledišta. Za riječ se mogu javiti svi, ne samo oni koji su već bili dio naših programa ili se aktivirali na neki drugi način. A i oni koji su se već javili za riječ mogu naravno ponovo. Možete govoriti engleski ali i bilo koji od 22 e, druga jezika Europske unije, što je dio ljepote ove naše Europe. Toliko različitih jezika. A na tome možemo zahvaliti našim prevoditeljima koji nam to danas omogućavaju. Stoga još jednom i za njih aplauz. Hvala. Nekoliko riječi o mom poslu. Ja sam e, moderator, ja sam tu da se pobrinem da razgovor teče glatko. Kad se javite za riječ, a nadam se da hoćete, dignite uzrak ruku. Već znate kakav je sistem. Morate pritisnuti crveno dugme, a mi ćemo e, otvoriti vaš mikrofon. Predstavite se, recite odakle ste i e, molim vas da govorite relativno kratko, možda ne baš jednu rečenicu, može i koja je više naravno. Mi bismo vas rado čuli, ali kratko kako bi svi došli do riječi. I na kraju hvala svima koji su s nama u internet prijenosu, adresu znate youthweek.eu ili na Twitteru. Imamo isto tako dva haštega koje danas koristimo, vidite tu iza mene prvi, taj najvažniji Youth Week, Dakle, koristite to. Imamo isto tako EU Dialog, to je drugi hashtag koji je veoma važan i u svojim javljenjima koristite to. Kako bi se bilo raspoznatljivo? Ja imam naravno telefon u džepu i e, pratit ću što se događa na internetu. Danas je stvar u tome da čujemo kako stoje stvari kod vas, europske mladeži. Jari Angelo Russo je iz Napulja Italije, sudjelovao je u Discovery inicijativi Europske unije, gdje se uspio suzeti s mnogim drugim mladim europljanima, upoznali su nove pejzaže, govorili o vlastitim identitetima u okviru Europske unije. Eto video snimke koje nam prikazuje njegovo iskustvo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 now. Let's start all together now and we'll... Počnimo svi skupa. Discovery EU, prekrasna inicijativa, kroz koji trenutak čućemo više o tome, no prvo riječ dajem gospodinu povjereniku Navračiću, koji će svečano otvoriti ovaj naš dijalog. Gospodine povjereniče, izvolite, imate riječ. Dobro jutro svima i e, hvala. Pa europski tjedan mladih je od uvijek veoma značajan događaj na europskoj razini. I to ne samo za mlade, već i za nas koji formuliramo europske politike, za sve dionike, koji se bave pitanjima budućnosti. No, ovaj put, jedan e, mladih je naročito važan. Predstoje nam za četiri tjedna europski parlamentarni izbori važna prekretnica i prilika za vas da e, iznesete vlastitu viziju budućnosti, da sudjelujete u oblikovanju europske budućnosti. Pred pet godina e, preuzeli smo e, svoje dužnosti na početku mandata još su se osjećali značajke ekonomske krize i pokazatelji u nekim zemljama još uvijek su bili veoma slabi i sada polako izlazimo iz te krize i prognoze za jesen nisu loše, možemo reći da je najintenzivnija faza ekonomske krize za nama, no bez obzira na to i upravo zbog toga moramo razgovarati o budućnosti. Koji su izgledi za budućnost? Što možemo učiniti za vas kako bi Europa za vas u budućnosti bila sigurnija i u smislu tržišta rada i u smislu društva u cjelini? Pitanja koje se tiču demokracije. Mnogo je debata, mnogo je neki put i sukoba. Što je vizija Europe za budućnost? Kako je stanje naše demokracije na razini Europske unije, a i u zemljama članicama? Moramo razgovarati o svim tim temama kako bismo onima koji donose odluke, sada i u budućnosti, poslali signal kakvu perspektivu želite. Vi mladi morate nam reći što mislite o tome kako stoje stvari na razini Europske unije. A ja ću se povrnuti zato da to usmjerimo u neke konkretne odluke na europskoj razini kako bismo zajedno poduzeli nešto značajno važno za budućnost Europe. Stoga još jednom dobrodošli u Europski parlament, doista mi je drago da sam danas ovdje s vama i nadam se plodonosnoj raspravi. Thank you very much indeed, Hvala i vama, gospodine povjereniče. Možemo krenuti s razgovorom. Tko želi probiti led? Mnoge su ruke u zraku. Vi ste se prvi javili, izvolite. Dobar dan, ja bih vam se rado obratio na malteškom. Oprostite i ispričavam se, mislim da je nažalost upravo malteški jedan od onih malobrojnih jezika koji nam danas nisu na raspolaganju u jezičnom režimu. Imamo malteški. Odlično, bio sam u krivu. Dakle, molim vas, obrati nam se na malteškom. Radi se o nečemu što je u jednostavno. Gospodine povjereniče, rekli ste da želite bolje uvjeti zapošljavanja za mlade. Pitanje je zbog čega mladih nema u politici? E, zbog čega mladi nisu ti koji donose političke odluke? Drugo pitanje. Mi smo u Europskom parlamentu. Zašto u Europskom parlamentu rade stažisti koji jedva mogu platiti stan od toga što dobivaju kao plaću? Žive gotovo bez novca kako Europska unija na taj način daje loš primjer, jer je tim teže mladima sudjelovati upravo u tom procesu formuliranja i donošenja odluka. Hvala, jeste li čuli prvo pitanje? Da, sudjelovanje mladih u e, procesu donošenja odluka. Radi se o prilično širokom pitanju. Za prvo pitanje. Ja mogu općenito o sudjelovanju mladih u Europskoj uniji sudjelovanje mladih, što se profesionalne politike tiče, jest stvar izbora, stvar glasova i glasača. Ukoliko se vi kandidirate i za vas glasaju na Malti, možete i vi doći tu kao delegat, kao predstavnik vlastitog naroda u Europski parlament i zastupati njihove interese. A ono što možemo učiniti mi iz druge strane u Europskoj komisiji jest otvaranje mogućnosti za dijalog s mladima. Imamo strukturni dijalog na razini institucije, što znači da redovito razgovaramo s najvažnijim dionicima koji formuliraju politike za mlade na razini Europske unije. No ovaj put želimo doprijeti do svih onih mladih koji možda i nisu članovi organizacija mladih, a možda ih te organizacije ni ne predstavljaju, jer su se nekako zagubili na marginama društva, u daljenim regijama, odsjećeni su, a do njih moramo doprijeti i vi nam morate pomoći u tome. Moramo ih na neki način vratiti u ove, glav, u ove glavne društvene tijekove. Oni će možda izaći na izbore na kraju svibnja će svoje glasove, izabrat će vlastne predstavnike, možda će se i sami kandidirati i postati predstavnici. U tom slučaju otvorit će se mogućnost da čujemo i njihov glas u tom procesu donošenja odluka i institucijama. S druge strane imamo čitav niz programa, edukacijskih programa, i programa za profesionalno osposobljavanje na europskoj razini. Imamo jedan takav u Europskoj komisiji koji je možda najglasoviti od svih, takozvani Blue Book, traje šest mjeseci i dobro je plaćen. Možete se kandidirati možete biti dio tog programa, upoznati se s radom europske institucije i na kraju naći posao nakon tog šestomjesečnog staža. Što vam mi možemo ponuditi, i dati mogućnost vama i drugim mladim ljudima koji su zainteresirani za sudjelovanje u europskim procesima, političkim procesima na europskoj razini, da se uključe u takvo što, da se integriraju te procese. Hvala vam. Pitanje, izvolite na Dobro jutro, ja sam Darli iz eh, Latvije. Da bude jednostavnije, pitanje ću postaviti na engleskom. U samoj sreći koliko sam shvatila pitanje se svodi na sljedeće, zbog čega eh, nema više mladih koji su profesionalni političari, a ne samo u smislu mladih koji sudjeluju u dijalogu. Čula sam što ste rekli i rekli ste da je na kraju krajeva stvar na glasačima, ali nije li i odgovornost političara da proces učine inkluzivnim za mlade, ne u smislu samo uključenja njih u dijalog, već i integriranja mladih u kreiranje konkretnih politika i donošenje odluka. Ja od uvijek radim s mladim ljudima. Radio sam kao ministar između 2007. i 2014. godine u svojoj zemlji i ljudi koji su radili u mom ministarstvu preko dvije trećine bili su mladi, znači imali su manje od 35 godina. Imate pravo da je stvari na političarima. Oni moraju iskoristiti svaku priliku da zaposle, da uključe mlade koji ih okružuju. Međutim, radi se tu isto tako i pitanju senzibiliteta senzibiliziranosti na brige i interese mladih ljudi. Mi možemo koliko god želimo uvoditi kvote za zapošljavanje mladih, ali to samo po sebi nije rješenje. Radilo bi se ipak o pukoj administrativnoj mjeri. Mi smo ti koji moramo političare uvjeriti da mladi ljudi nisu rizik, već velik plus za budućnost. Mislim da je svijest o tome sve veća i veća ukoliko porazgovarate dakle s ljudima u Europskom parlamentu, sa zastupnicima, delegatima, vidjet ćete da su ljudi koji rade za njih e, veoma često, gotovo u pravilu, mladi ljudi. Stvar se mijenja, možda sporo, ali valja se još više potruditi. Valja uvjeriti isto tako i starije i iskusnije političare da sve više i više zapošljavaju i uzimaju mlade ljude. Izvolite. Dobro jutro, dobro jutro gospodine Kvireniće. Ja sam Ricardo iz Italije, međutim obratit ću vam se na engleskom. Drago mi je da je, ovdje postoji mogućnost da svako od govori svoj jezik, ali isto tako drago mi je da je engleski u ovom slučaju način da budemo svi sjedinjeni u vlastitim različitostima. Ovo je odličan skup, međutim jedna me stvar smeta. Svi stalno govore mladi, mladi, mladež. Znam da je ovo tjedan europske mladeži. Međutim, ja sam samo još jedan građanin Europske unije. Eto, slučajno sam i mlad. Međutim, ne želim da me se tako označava sve dok ne navršim 35 godina ili na kraju i ostarim. Valjda će me još i tada zvati mladom generacijom. Civilno društvo, s jedne strane i svijet politike s druge strane. Moraju se do veće mjere temeljiti na meritokraciji, no na životnoj dobi ili životnom iskustvu. Tražimo kanale kojima možemo izraziti vlastite sposobnosti. I to je ono što je od suštinske važnosti. Nije toliko važno jesmo li mladi i tko ima koliko godina za ulazak u politiku. Vaše mi pitanje vraća na ono što je zapravo vječni problem politike mladih. Ukoliko to definiramo kao zasebnu političku kategoriju, što to znači? Ili je to pak horizontalna stvar, gdje aspekti koji se tiču mladih moraju biti dio svih drugih politika? Mislim da je sve to veoma važno. S jedne strane, Ja pokušavam aspekt politike mladih, poneki aspekt, ugraditi u sve druge politike. Na neki način vi ste u potpunosti u pravu, to je samo dobna skupina, ništa više. No, s druge strane, mladi imaju određene specifične potrebe. koje su predstavljene na bolji način, vjerojatno, ukoliko naglasimo što su posebne karakteristike te kategorije. Prvo radno mjesto, prva obitelj, prvi dom, i neki drugi slični aspekti koji su karakteristični za vašu dobnu skupinu s njenim potrebama. Ali pa tjedan mladih. naravno, u potpunosti ste u pravu. Radi se o europskim građanima na prvom mjestu, a tek tada o mladim europskim građanima. No isto tako imamo i druge događaje gdje se u prvom redu radi o e, građanima i europskom građanstvu. Između ostalog i tu je integriran taj aspekt mladih, međutim nije u prvom planu kao sada. A ovo je tjedan kad se u prvom redu bavimo vašim specifičnim potrebama, problemima, i kad želimo čuti vaša stajališta, vaša gledišta, vi ste naša budućnost za 20, 30 godina, koliko god godina, vi ćete biti na mjestima gdje se odlučuje novi lideri Europe, europske ekonomije, poslovnog e, konteksta možda na vodećim mjestima u kulturi. Morat ćete razgovarati jedni s drugima, a isto tako i nama nakon toga. A priopćiti koja su vaša gledišta. Mi pomoću vaših gledišta želimo formirati današnje odluke kako bismo pripremili vašu budućnost. Hvala lijepa. Sada jedno pitanje iz stražnjeg dijela dvorane. Evo, vama, vama dajem riječ, da. Ja sam Liza iz Austrije. Veoma sam zadovoljan da sam danas ovdje s vama. i jednog kolegu koji je kod kuće organizirao jednu zanimljivu skupinu, dakle i interesnu skupinu mladih koji su e, e, zainteresirani za politiku, međutim još su premladi da izađu na izbore. Mislim da je to neki put e, problem zbog toga jer e, su premladi, kažem, a mislim da je to problem, jer se radi o politički veoma motiviranim mladim ljudima koji su doista zainteresirani za probleme. Nažalost, nismo dobili e, prijevod. Možda nam Kristina može pomoći. You've e, Pitali ste o tome s koliko godina treba glasati. Ne, ne, ne radi se o pitanju godina. Izbjeglice e, nemaju pravo glasa, nemaju pravo glasa. I ne mogu dakle oblikovati politiku, ali oni se zanimaju za politiku. Radi se o mladim ljudima, jednostavno nemaju pravo glasa. Da, ali pravo glasa uvijek je bilo vezano za državljanstvo. Osim ustava sovjetske Rusije gdje su 2018. Eh, godine kada je taj ustav donesen onda to nije bilo vezano za državljanstvo već je bilo vezano za klasu radnička klasa je mogla glasati ali obično e, je to uvijek vezano za državljanstvo. Ako neke izbjeglica ili migrant dobije državljanstvo, može glasati, a ako ne, e, onda ne može. Državljanstvo je jedno od bitnih e, aspekata prava glasa. Mi na europskoj razini tu ništa ne možemo promijeniti. O tome odlučuju države članice. E, molim e, da e, se provjere slušalice koje imamo jer nismo imali prijevod. A sada molim djevojku pod 61 na mjestu 61 da uzme riječ. Hvala. Pokušat ću govoriti engleski. U školu idem u 8 ujutro, vratim se iz škole u 6 popodne. Prošlo je 10 sati i ne mogu e, puno toga drugoga. Da e, nisam sudjelovala u e, programima tipa Erasmus, ne bi uopće znala da ti europski programi postoje. U tih deset sati što provedemo u školi ne znam da su ti programi europski. Koliko ja znam, dakle, Europa je uvijek prisutna, ali mi nismo svjesni tek dobrobiti koju imamo radi Europe. Jednostavno ljudi ne znaju da te pogodnosti dolaze iz Europe. I ne znam, e, zato ljudi ne znaju da <clears throat> pogodnosti neće biti ne bude li Europe. Ja mislim da ljudi kažu pa dobro nam je, e, nećemo imati Europu i može nam i dalje biti tako dobro. Što nije točno. U mojoj školskoj godini nas je 90 u paralelnim razredima i vjerojatno šest ljudi tek zna što e, znači Europa. A ja sam u Europi čula tek kad sam imala osam godina, e, kroz tri mjeseca i to je bilo sve. Ali e, zahvaljujući programu kao što je ovaj Europske tjedan mladih E, i majka svih parlamenta da sam ja zahvaljujući tome saznala nešto o Europskoj uniji. I mislim da je to glavni problem. Kako se takva nepoznavanje može riješiti? Hvala lijepa. Odakle ste vi? Iz Njemačke. U potpunosti se s vama slažem, međutim ne znam kako riješiti taj problem. Da ga znam, problem bi se već riješio osobna komunikacija je puno učinkovitija mislim od e, institucionalne komunikacije. Mi možemo govoriti međusobno o važnosti Europske unije i objaviti različita priopćenja. To je jedno. Međutim, ako e, vi kroz nešto živite i komunicirate osobno, to ako možete uvjeriti prijatelje i druge ljude. Ono što ja radim kod kuće, u e, mom rodnom gradu, u okolini. Dakle, ako svako takvo malo svjedočanstvo nešto pridonese, onda će sve zajedno to biti vrlo uvjerljivo e, objašnjavanje Europske unije. Ono što međutim e, možemo napraviti jest da svojevrsne europske studije uključimo u nastavne planove i programe, da se više u Europi uči u školama. Djelomično razlog što ljudi ne znaju puno o Europskoj uniji je taj da ne poznaju temeljne vrijednosti, ne poznaju kako funkcioniraju institucije, Nemaju pojma što ja radim. Ne zna nitko što to znači biti povjerenik. U osnovi misle da sam ja eurozastupnik, e, da sam i ja zastupnik u Europskom parlamentu koji je odgovoran za kulturu i obrazovanje. Ali ja zapravo radim za jednu drugu europsku ustanovu. Dakle, nitko ne razumije europske institucije. Moramo stoga poučavati o tome što su europske institucije kako one funkcioniraju, ali također moramo podučavati i povijest, jer najveći uspjeh Europske unije je upravo taj da je do sada spriječila izbijanje rata na europskom kontinentu među državama članicama. Taj mirovni projekt je najvažnija i najznačajniji doprinos svakodnevnom životu ljudi u Europi. Mm, baš kao što ste rekli, povjereniče, razumjeti Europu je zaista jako važno. Mnogi su vrlo proaktivni u tome. Natalija Filipovska iz Poljske, koja je danas s nama, je jedna od takvih primjera. Vi ste sudjelovali u programu Discover EU, dakle, otkrite Evropsku uniju. Sad, recimo, sam se 19 godina Mm, sjeću se tako da, e, da, da me možete e, vidjeti, da, da svi vas mogu vidjeti. Da, prošle godine kada sam sudjelovala u tom programu već imala 19 godina, ali to je program uglavnom za 18-godišnjake. Saznala sam za taj program putem reklamiranja na Facebooku. I većina E, Poljaka je mislila da se radi o virusu jer smo se pitali kako to da nešto tako možemo dobiti besplatno. Pa ja sam malo to proučila i zajedno s najboljom prijateljicom odlučila sam e, se prijaviti za taj program i to je do sada najljepša stvar koja mi se dogodila u životu. Zahvaljujući programu Discovery EU imali ste priliku putovati u pet europskih gradova. Gdje ste bili? U Berlinu smo bili u, e, i u Briselu e, i Parizu. Ranije sam bila samo u Parizu, a tom jednim putovanjem bila sam zapravo u polovini Europe. Jeste li se nakon tih iskustava više osjetili evropljenkom? Zapravo sam se osjećala kod kuće e, kamo gdje da sam došla. Ljudi su bili toliko ljubazni. Mm, nisam sigurna su Poljaci toliko ljubazni. Jednostavno, upoznala sam ljude, razgovarala sam s njima, puno sam se i otvorila. U tom smislu sam morala razgovarati s ljudima. U početku e, to mi je bilo teško. <clears throat> Upoznala sam druge sudionike Discover EU programa i s njima sam i dalje u kontaktu. Upoznala sam kulturu više iznutra. U školi smo e, ponekada učili o nekim stvarima drugdje u Europi, o kulturi i tako dalje. Ali sjedili smo u školskim klupama. Međutim, kada odete u neki drugi grad, onda jednostavno to živite. U Francuskoj, kad smo bili u Parizu, doručak je bio sasvim drugačiji. Mi u Poljskoj jedemo kobasice a, i imamo ogromne doručak. A u Francuskoj smo naručili doručak a, i dobili smo svega kavu, sok od naranče i sprično slatki croissant. Bili smo iznenađeni, ali s druge strane jako dobro, to je dobro iskustvo i to sam iskustvo ja sama živjela. U Londonu ljudi sasvim drugačije nego u Poljskoj. Mi u Poljskoj živimo s sporo, dok u Londonu svi žure, svi nekamo trče. Svejedno u koje doba dana, ujutro ili navečer, svi ljudi stalno žure. To je apsolutno nevjerojatno. To je njihova kultura i njihov način života. Hvala puno što ste s nama podijelili ova iskustva i nadam se da ste zapravo zaželjeli e, putovanja i hvala vama Natalija Filipovska na vašoj e, A povjereniče, što je ta nova inicijativa Discover EU? To je načinjeno za mlade ljude. Znam da je to možda ne uvijek jednostavno kada definirate mlade, ali ovo je za 18-godišnjake. Da, dvoje mladih Njemaca pokrenulo je tu inicijativu, a Europski parlament je to podržao, a mi u Europskoj komisiji provodimo cijeli taj projekt. Posvećen je 18-godišnjacima, 18-godišnjim europljanima. Prošle godine omogućili smo da 30 tisuća mladih europljana besplatno putuju u inozemstvo. Trebali su imati jedan program. Ove godine povećali smo broj mladih ljudi na 40 tisuća, a u četvrtak ćemo objaviti sljedeću rundu. E, i provjerite dakle kako to izgleda ako imate 18 godina. Nam se će to biti uspješan projekt. Imamo sada stabilno financiranje za to i to će trajati nekoliko godina, barem sljedećih 8 do 10 godina. Prema tome iskoristite tu priliku. Da, što se tiče iskorištavanja prilike, netko zaista želi i ja se javiti za riječ osoba s sivom kravatom. E, ja sam e, ću govoriti engleski, ali pa govorim mađarski. Evo, ja e, mislim da se većina ljudi slaže da evropljani nisu svjesni činjenice da su evropljani. Ne želim sada da se govori o identitetu, ali Evropljani jednostavno nemaju osjećaj da su Evropljani. Pogledajmo što se događa u Briselu. U Mađarskoj ljudi trebaju postati svjesni da su oni dio toga što se ovdje događa. Moraju shvatiti da osobe koje ovdje donose odluke imaju demokratsku legitimnost. Da, ja ću govoriti materinjim jezikom i odgovorit ću na mađarskom. Da, odgovorit ću uh, vam uh, dakle na mađarskom jer je pitanje postavljeno na mađarskom. A većina ljudi nekako misli da je Europa pitanje vanjske politike. U našoj domovini Mađarskoj imate u novinama odio za domaće mađarske vijesti i vijesti iz inozemstva. Europa je e, među vijestima iz inozemstva. Međutim, sve više i više evropska pitanja se stavljaju ipak pod domaća pitanja. U Mađarskoj je članak sedmi jako bitno pitanje i sve rasprave o domaćoj politici u Mađarskoj koji se vode u Europskom parlamentu su tu kao i takve rasprave o Poljskoj i Rumunjskoj. U sljedećih nekoliko godina sve više će se pitanja vezana za Europsku uniju svrstavati pod domaću politiku. Jer ono što se je potrebno da ljudi shvate da je ono što se događa u Europi dio njihovog svakodnevnog života. Dakle, domaća pitanje. Hvala. Sljedeća eh, osoba ima riječ. Dobar dan, zovem se Marko, ja sam Francuz i govorit ću francuski Prošli puta za vrijeme europskih izbora imao sam 15 godina i jako me šokiralo e, da je toliko veliki, da to veliki broj ljudi nije izašao na izbore. U nekim europskim državama kao što su Grčka ili Malta može se izaći na glasanje sa 16 godina. Zašto e, se ne da pravo glasa na europskim izborima sa 16 godina? Bio bi to jako dobar način da se poveća izlasnost. Morate najprije uvjeriti parlamente država članica da donesu zakon u tom smislu. S druge strane, ne želim biti e, zagovornik e, nekih e, stvari na krivi način. Naime, nisam uvjeren bili smanjivanje glasanja E, da li to pove, e, dobne granice za glasanje, dakle, da li bi to povećalo izlaznost? Moram pitati ljude iz Austrije, u Malti će se to po prvi puta glasati sa 16 godina. Dakle, trebamo vidjeti postoji li veća izlaznost ako se smanji e, smanje godine s kojim se može izaći na glasanje. Nisam uvjeren da je to tako. Zašto se ne napravi Europska komisija za mlade? Mi smo budućnosti, morali bismo moći reći što želimo. A kako ćete znati što želimo ako nas nećete saslušati? Mislim da svaka država treba imati predstavnika u Europskoj komisiji za mlade ljude. Odakle ste vi? Iz Rumunjske. Hvala. A zašto vi mislite da ja vas ne slušam? Pa ne znam na koji način nas slušate. U mojoj zemlji nemamo političko obrazovanje, ne znamo kako se možemo uključiti e, u politička zbivanja. Gotovo ništa ne znamo o politici. U svakoj državi članice postoji Nacionalno vijeće za mlade, a predstavnici Nacionalnog vijeća za mlade su u Europskom forumu mladih. I svi predstavnici mladih ljudi dakle dolaze iz svih država članica. Najprije morate provjeriti tko su vaši predstavnici u Rumunjskoj. A E, imamo redovni dijalog s dionicima u okviru Europskog foruma za mlade, a postoje i druge organizacije mladih. Možete dakle riješiti te probleme tako što budete kontrolirali predstavnike iz vaše zemlje. Ponekad problemi nisu na europskoj razini, već se nalaze na razini država članica vi ih birate i morate ih tako kontrolirati. A nadam se da će događanja poput ovog danas vas uvjerite u to da ima zaista veze među političarima i mladima. Evo, osoba na mjestu 33, izvolite. Ja sam Petar Mrđević iz Slovenije i rado ću nastaviti na slovenskom. vrlo često govorim s mladim e, biračima, onima koji imaju pravo glasa. I velik broj ljudi mi kaže da ne poznaje Europsku uniju, jer da se radi o nečemu što je daleko od njih. Rekli ste da bi trebalo uvesti obrazovanje u školi o Europskoj uniji. Zašto nemamo u osnovnim i srednjim školama predmete u Europskoj uniji. Zašto nemamo europske sadržaje u našim e, školskim programima? I to treba biti velik broj sati jer mi jesmo evropljani, ali tako se ne osjećamo što je prava katastrofa. To smo i predložili državama članicama, naime da se znanje o Europskoj uniji i europskim integracijama uključi u nacionalne školske programe. Međutim, e, mladež, kultura i šport isključivo su u nadležnosti država članica. I nemam pravo e, uplesti se u pitanja obrazovanja u državama članicama, niti strukturu obrazovnog sustava, niti sadržaj programa. Ono što ja mogu napraviti jest da državama članicama predložim neke stvari, recimo europske studije ili informiranje Europskoj uniji. S druge strane, mogu pokrenuti projekte koje mogu imati dodanu europsku vrijednost, kao što je program Erasmus, koji je program multilateralne mobilnosti situacija kao takva uopće nije e, očajavajuća. U Erasmusu je do sada sudjelovalo 9 ili 10 milijuna ljudi. Radi se o podučavanju iskustvom. Ako dakle stavimo sve te informacije Europskoj uniji i ako budemo imali Erasmus, to će biti dobro jer ćemo tijekom sedam godina za Erasmus se izdvajati 30 milijardi eura, što je jako e, puno novca. E, na taj način e, možemo mladim ljudima omogućiti da iskuse europski identitet i da se osjećaju kao kod kuće u drugim europskim državama. A to sve skupa ide sporo. Međutim, kao uvijek u politici, e, pokušavamo napredovati korak po korak i surađujemo s državama članicama. Evo, sljedeći govornik, izvolite. Dobar dan svima. Ja sam Emilija iz Litve. Evo, nastavite, molim vas. Ja sam Emilija iz e, Litve i govorit ću litavski. Moramo stalno isticati tu važnost obrazovanja te također e, toga da se u školama uči o Europi. Svaka država članica je nadležna za svoje školstvo i svoj obrazovni sustav. U Litvi već e, deset godina imamo veliki problem koji je povezan sa obrazovnim sustavom u ruralnim područjima. Ja dolazim iz glavnog grada i moj grad se promijenio, imamo sve više mogućnosti i stvari napreduju, no znam da ljudi koji žive u ruralnim područjima nemaju na raspolaganju sve te mogućnosti. Vidjela sam i ovdje da se mnoge mogućnosti projekti nude mladim ljudima. studenti, mladi ljudi bi morali imati mogućnost pristupati takvim e, projektima i otvarati svoje horizonte. Mogu reći da je to osjetljivo pitanje budućih obrazovnih sustava, male škole u zabačenim područjima, ruralnim područjima, škole i obrazovanje su najveći i najjači instrumenti integracije. Bez škola smanjuju se šanse za socijalnu uključenost, za socijalnu mobilnost. Ono što mi možemo napraviti je da s jedne strane povećamo financijska sredstva kroz regionalne fondove, Europski socijalni fond, fond i tako dalje. A također možemo i financirati posebne projekte u okviru Erasmusa. S druge strane moramo poticati tehnološki razvoj, revoluciju IT. Imamo jako e, dobru inicijativu i e u Twinning. Više od 60 tisuća studenata i e, profesora su mm, online povezani kroz nove tehnologije to može biti jako dobra podrška za male škole u e, ruralnim područjima, udaljenim područjima. Budući da to omogućuje osobne kontakte na stranim jezicima i tako dalje. Jako je važno imati mogućnost e, govoriti neki strani jezik ili preko interneta ili isto tako e, kroz bratimljene škole, bratimljene razrede čak i virtualno. Mogu reći da i mm, twinning je jako dobra solucija. A trebamo vidjeti kako u okviru Erasmusa možemo pomoći tim mladim ljudima i profesorima koji e, se e, školuju i koji podučavaju u ovakvim manjim školama u manjim regijama. Jako je važno pružiti im e, sve oblike e, podrške. A sada sljedeća osoba pod brojem 73. Izvolite. Dobar dan. Ja sam Jessica, dolazim iz Portugala, ali živim u Londonu. Prije svega trebam reći sljedeće. Ime ovog događaja je izuzetno važno. Kao i kolega iz Italije, mislim da možda to ne bismo trebali zvati događajem za mlade, ali to možda nije ono najvažnije kad generalizirate stvari onda zaboravite na neke konkretne potrebe konkretne populacije i e, njihove osjetljivosti e, mislim e, da zapravo ovo ime u tom smislu jako dobro a sada ću govoriti portugalski Smatram da uvođenje programa u škole koji bi govorili o Europskoj uniji je jako važno. Mladi vole fleksibilnost i mislim da glasanje u okviru sveučilišta bi također bilo jako dobra ideja. Vi ste mislili da imamo znači glasačka mjesta u, na sveučilištima. Da, postoje neke države gdje se glasanja organiziraju i na sveučilištima. Mislim da to treba eh, o tome se treba razgovarati na razini portugalske vlade. A vidim da je netko sad nestrpljivo očekuje uzeti riječ. Izvolite. Ja ću govoriti španjolski. Hvala. Dolazim iz eh, Santandera. u ruralnim područjima. Imamo također pristup ovom programu Erasmus. Nismo imali do sada prijevod, ali evo sada sve funkcionira. Naše lokalne zajednice su izuzetno važne i moramo ih uključiti u ove programe. Jako je važno uključiti lokalne zajednice, jako je važno da one mogu e, sudjelovati u međunarodnim projektima jer e, ti studenti na lokalnoj razini ne znaju kojim sve mogućnosti stoje na raspolaganju. Moramo im objasniti što sve to predstavlja. E, aktivno građanstvo znači razmjenu kroz različite projekte kao Erasmus, ali isto tako i na ruralnoj razini. Jako je važno da lokalne zajednice znaju što postoji i što se čini za tu zajednicu. Za tu zajednicu moramo im dati više vlasti Europa nije ulog na razini Brisela, nego isto tako i na razini lokalnih zajednica. Mislim da tu imamo cijeli niz odluka nas, koje nas se tiču, te moramo onda sve to skupa sagledati sa e, europske razine, no također i sa lokalne razine, jer ako ta, tomu ne pristupimo na takav način, te lokalne raz, zajednice će u svakom slučaju biti sve više isključene. Hvala, da u potpunosti se slažem s vama. No, e, nažalost, situacija je teška Europa nije samo Brisel, ali ne, eh, nije čak samo ni to. Kad sam prije tri godine posjetio Molenbeek i susreo se sa eh, zajednicom mladih u Molembeku, onda oni isto tako eh, gledaju na Europu kao na nešto jako udaljeno, a zapravo oni su udaljeni od tog centra Europe možda jedan kilometar, 500 metara, no ljudi tamo se osjećaju odbačeni i isključeni iz Europske unije. Mislim da je najvažnija stvar koju trebamo promijeniti to da dostignemo kritičnu masu. Ako budemo imali dovoljno eh, ljudi koji će sudjelovati u projektu Erasmus, na primjer drugim projektima, koji će onda isto tako širiti svoja iskustva, onda oni mogu uistinu izmijeniti stvari na terenu i to onda može biti zbilja e, pravi uspjeh cijele komunikacije. Hvala. Vidim da svi dižu ruku, moram e, izabrati, a sada je e, osoba 144. Izvolite. Dobar dan, ja e, do, e, se zovem Kristina i željela bih govoriti španjolski. Izvolite. Dobar dan. Ja sam e, profesorica u srednjoj školi u Španjolskoj i predstavljam škole koje su znači ambasadori Europske unije. Ono što tražimo od Europske unije su financijska sredstva kako bismo mogli provesti u dijelo naše aktivnosti, kako bismo imali dovoljno vremena na raspolaganju također za njih. Gospodine povjereniče, jako je važno da vi posjetite škole i objasnite što sve znači Europska unija i što ona predstavlja. Hvala, hvala vam na savjetu. Imamo 500 milijuna građana u Europi, a ja imam samo pet godina da se susretnem s njima, to znači da bi se zbilja sa velikim e, brojem e, građana trebao susretati godišnje jako puno sastanaka, no u svakom slučaju susrećem se sa mladim ljudima, učenicima, studentima. Možemo dati E, i dajemo dodatna financijska sredstva za e, države članice jer smo udvostručili sredstva u okviru Erasmusa, no proračunska vremena su dosta teška u sljedećih e, sedam godina u financijskom proračunskom okviru ćemo dodijeliti dodatna sredstva za mlade, za mobilnost te također uključit ćemo više mlade u te programe socijalne mobilnosti. A u to trebaju biti uključeni i profesori, budući da ste vi ti koji isto tako izgrađujete eh, društvo budućnosti. Povjereniče, e, dobivam komentare i online, ne mogu pročitati ime, no poruka kaže sljedeće, nadam, će, nadam se da ćemo razgovarati također o programima za mlade sa skromnim financijskim e, sredstvima na raspolaganju, sa, sa malim prihodima. Da, imamo jedan jednu inicijativu vezano uz to. Mi bismo sredstva posvećena takvim mladima sa skromnim prihodima željeli povećati kako bismo imali veću uključenost i kako bismo isto tako potaknuli da razmišljaju o toj osjetljivoj temi. Govorili smo Erasmusu, a Luka iz Italije je ovdje E, dobar dan Luka ti si sudjelovao u e, programu Erasmus u Dublinu zašto ste izabrali e, Dublin to je bio vaš prvi izbor da ja sam sa 13 godina sudjelovao u ljetnoj školi u Dublinu i zaljubio sam se u taj grad a tijekom studija u, e, mm, imao sam priliku studirati u Dublinu. Radi se o jako e, poznatom koleđu u Dublinu. Radi se o izvrsnom iskustvu. Ja sam želio u svakom slučaju vidjeti kakav je e, sustav drugdje, školski sustav drugdje i jako mi je drago bilo što sam to iskustvo proživio. Da, svi koji su to sveučilište Trinity posjetili znaju zašto ste toliko inspirirani tim boravkom. Što ste u Dublinu daleko od kuće naučili? Jedna od e, najinteresantnijih stvari je bilo otkrivanje E, dru, studentskih društava u Italiji to nemamo. To mi je pomoglo da budem uključen u različite dobrovoljne aktivnosti. Odlučio sam da budem dio e, studentske skupine Amnesty, bio sam uključen u razne humanitarne projekte, e, otkrio sam također i da volim pisanje i novinarstvo, budući da sam e, sudjelovao u pisanju za lokal za studentske novine sve te aktivnosti su mi omogućile da e, shvatim e, i vidim što želim raditi u budućnosti. Jesu li vam sve te e, sve te različite stvari, nova iskustva pomogli da shvatite što znači biti europljanin. Je, u istinu. Susrećemo se sa različitim ljudima, mladim e, studentima iz Europe, te shvaćamo koliko je Europa ujedinjena u raznik, raznolikosti, koliko e, dijelimo E, zajedničke vrijednosti. To sad zvuči možda kao opće mjesto, ali kad e, e, to osjetite u praksi, onda vidite koliko ste zapravo povezani i dijelite iste vrijednosti s tim ljudima u drugoj zemlji. Hvala. A sada vidim da ćete nastaviti i svoje studiranje u okviru master programa u Danskoj, znači vaše iskustvo se tu ne zaustavlja. Mogu reći da ovo pokazuje koje su koristi od programa Erasmus. Europski identitet e, se ne suprotstavlja nacionalnom identitetu. Ne izdajemo sad jedan identitet ako se na neki način priključimo onom drugom i to je ono što e, moramo imati na drugom. A vidim da se mnogi javljaju za riječ. Sljedeća osoba, izvolite. Hvala e, što ste mi dali riječ. Vidim da mladi ljudi nas e, sada slušaju i u posjeti su ovom sastanku. Oni će možda za deset godina raditi ono što mi sada radimo. Želim ih ovom prilikom e, pozdraviti. A sada molim da uzmete svoje slušalice. Ja sam tada bio učenik na školi u, eh, u školi u Mađarskoj eh, u koju idu članovi eh, njemačke nacionalne manjine. Mislim da su nacionalne manjine upravo jedno od pitanja s kojima se moramo još više pozabaviti. A gospodine povjereniče, moje pitanje jest što može učiniti Europska unija za mlade koji su dio neke nacionalne manjine? a te manjine u europskim zemljama počesto imaju brojne probleme. Ja ću također odgovoriti na pitanje na mađarskom jeziku. Vijeće Europske unije se u Europskoj uniji često bavi gospodarskim problemima. Što se kulturnih pitanja tiče, tim se pitanjima više bavi Vijeće Europe. I tu se rješavaju stvari u smislu sporazuma koji se odnose na pojedine etničke nacionalne manjine u europskim zemljama. Međutim, isto tako i na e, političkoj razini Europske unije se više i više govorimo o tim pitanjima i bavimo se tim pitanjima. Imamo isto tako i određene gremije koje se sastoje upravo od predstavnika manjina i zemalja diljem Europske unije, što je još jedno svjedočanstvo da se Europska unija dakle sve intenzivnije bavi pitanjima koja se tiču manjina, primjerice e, pitanja obrazovanja. Imamo poseban paket koji zovemo paket za manjine Radi se o nečemu što je formulirala Europska komisija upravo kako bi riješila određena pitanja koja se vežu na manjine, a isto tako tu se formuliraju unutar tog okvira i prijedlozi koji zatim prosjeđuju Europski parlament. Mislim da ćemo za dvije, tri godine ostvariti veliki napredak u tom smjeru. Djevojka u uh, crvenom e, džamperu. Izvolite. Hvala, ja sam Charlotte iz Francuske, govorit ću, o, francuski. Govorimo sad puno o mobilnosti, posebno što se tiče programa Erasmus+, to je jako važno za mlade. No, što se događa sa druge strane e, sredozemnog e, mora? Kolegica je govorila o pravima za e, izbjeglice, glasanja za izbjeglice. Vi ste rekli da e, o tome odlučuju e, države članice. Nešto što mi u tom odgovoru smeta je sljedeće, a to da je taj odgovor prejednostavan. Uvijek se prebacuje odgovornost e, ili tih zema, e, na te zemlje ili na zemlje Europske unije. Mislim da bi se stvar mogla promijeniti, situacija bi se mogla promijeniti i u okviru obrazovnih programa školskih programa bismo trebali podsjetiti da smo mi E, zemlje koje smo e, bile kolinelne zemlje s druge strane sredozemnog mora i da iz humanih razloga jednostavno e, moramo to uzeti u obzir i isto tako imati na umu prava izbjeglica. Pitanje je bilo e, glasačka prava. To je na zemlja članicama. One formuliraju kriterije i to je njihova ekskluzivna nadležnost. S druge strane, socijalna inkluzija i izbjeglica i ljudi koji pristižu. To je djelomice nadležnost Europske unije. Možemo pomoći pružiti podršku zemljama članicama u tome, naravno. Imamo isto tako unutar Erasmusa projekte kojima pomažemo nevladine organizacije, lokalne skupine i nadležna tijela na lokalnoj razini koje se bave pitanjima socijalne inkluzije izbjeglica. Unutar Erasmusa imamo isto tako jedan program virtualne mobilnosti na internetu koji se odnosi na zemlje Magreba. Radi se dakle o južnom susjedstvu, o južnoj obali sredozemlja. Imamo digitalni alat koji je na internetu. Studenti iz Tunisa i Maroka imaju priliku pridružiti se tečajima na internetu, virtualnim radionicama, mogu sudjelovati u takvim i sličnim događajima na sveučilišnoj razini mogu isto tako i e, prikupiti konkretne kredite unutar tih događaja koje mogu koristiti u vlastitom sveučilišnom obrazovanju. Tu uklanjamo barijere koje pred nas postavljaju vizni režimi, e, granične, pogranične kontrole i sl. Unutar Erasmusa Isto tako imamo konkretnu podršku za određene zemlje Sjevera Afrike koje su djeluju u pojedinim aspektima Erasmusa. Sigurno je da ćemo tijekom dolazećih godina poduzeti još više po tom pitanju. E, vremena je se manje i manje, rekao bi e, čovjek koji se zove gospodin Barnije. pijemo dakle 10 minuta, dakle veoma kratka pitanja, veoma kratki odgovor, molim vas, izvolite. Dobar dan, ja sam e, Lucija iz Slovačke. Ja ću kratko i na slovačkom. U Slovačkoj imamo jednu političku stranku koja je izrazito desne orijentacije, međutim problem je u tome da imamo isto tako mnogo mladih koji glasaju upravo za tu stranku. Oni nisu zainteresirani za Erasmus ili za e, to što mogu dobiti, koje su, nisu zainteresirani za prednosti Europske unije. Da, naravno, radi se o ozbiljnom političkom problemu. Činjenica da e, politički ekstremisti često privlače mlade. Međutim, odgovor leži upravo u vama. Vi morate uvjeriti njih, a mi ćemo povoći vama, ali to je vaš posao na lokalnoj razini. I izvolite mladi gospodin u svjetloplavom sakovu. Kratko molim. Mikrofon. Dobar dan, ja sam Marijan Dalban iz Rumunjske i upisan sam na doktorat. Moj je jezik e, divan jezik latinskog porijekla, pa ću se obratiti svima na tom prekrasnom jeziku rumunjskom. Živimo u svijetu populizma i individualizma, lažnih vijesti, Mladi su izgubljeni, ne znaju za koga da glasaju, jer se svi političari čine nekako nalik jedni drugima. Rumunjska, Italija, bilo koja druga zemlja. Svi nalikuju jedni drugima. Pitanje koje moramo postaviti jest pitanje obrazovanja, Moramo mlade obrazovati za same izbore, da mogu izabrati Europu, Europu mladih ljudi, našu lijepu Europu koja nam nudi europsku perspektivu i budućnost. Morate e, sa svima podijeliti priču o europskom uspjehu, o europskim postignućima, o napretku koji je bio moguć zahvaljujući Europskoj uniji. Rumunjska primjerice, ulaganja e, koja su provedena zahvaljujući europskim sredstvima, Erasmus i slično. Možemo krenuti i s kombinacijom takvih aspekata. Kako uvjeriti ljude na lokalnoj razini? Moramo razgovarati s njima. To je jednostavno. Radi se o učinkovitosti osobnih kontakata, razgovora među ljudima. To je važno. Znam da pomalo zvučim kao da sam e, neki sitničar ili da inzistiram na detaljima, ali to je od suštinske važnosti. Vi e, u posljednjem redu. Ja ću vam se obratiti na talijanskom. Dakle, pitanje koje sam danas želio postaviti. Europa radi za e, vlastite mlade, a u Italiji je glavni problem problem rada, radnih mjesta, naročito na jugu, dakle od Rima pa južno. Na jugu mladi ni ne idu u školu, to jest e, i izlaze iz škole u dobi od 13 ili 14 godina. I e, sada je problem u tome da mnogi mladi ne stignu do razine na kojoj mogu upoznati Europu. Pitanje je kako doprijeti do tih mladih ljudi koji bivaju isključeni iz tog svijeta jer e, više nisu u školi što znači da ih za sebe prigrabi mafija ili već neka lokalna organizacija kriminalnog tipa. Dakle, Europa mora na neki način pomoći tim mladim ljudima. Kod nas, oni koji idu u školu imaju sreće, a oni koji ne idu više u školu žive u apsolutnom siromaštvu. Europa mora se postaviti upravo to pitanje, kako doprijeti do tih mladih ljudi. Da, to i jest izazov. I upravo zbog toga smo to pitanje proglasili suštinskim pitanjem za našu iduću strategiju za mlade. Dakle, ostaviti čim bolje kontakte s udrugama mladih i predstavnicima mladih na europskoj razini. A zašto? Upravo stoga što znamo da postoji problem. Mladi nestaju sa scene. Mladi kojima mora biti pružena prilika da se uključe u glavne društvene tijekove. Moramo eh, pružiti ruku u udruženjima mladih da sami djeluju na lokalnoj razini, da se organiziraju i da na neki način pomognu eh, onim mladima koji nestaju sa scene, koji su eh, otuđeni, da im pruže ruku, da ih pokušaju ponovo integrirati u vlastite sredine, u vlastita društva. Činimo sve što je u našoj moći. Djevojka koja diže uzrak olovku u zadnjem redu, izvolite. Dobar dan, ja sam Nadin, iz Portugala sam rodom, međutim živim u, u Luksemburgu, pa ću krenuti prvo na portugalskom, a zatim ću se prebaciti na francuski. Hvala vam prije svega. Veoma je važno to da se osjećamo europljanima. Mnogo smo govorili o europskom identitetu, ali želim e, reći da postoje velike razlike, ne samo između rolnih i urbanih krajeva, nego između pojedinih zemalja Europske unije. Znamo, postoje određene zemlje koje su geografski veoma udaljene od Brisla. Neki put je veći osjećaj Europe u zemljama koje su bliže Belgiji, no onima koje su geografski udaljene. Na koji način možemo postići to da i te zemlje na rubu do veće mjere uključimo u europske integracije? u ovom povijesnom trenutku. Kažemo, sjedinjeni u različitosti. Međutim, čini se da činjenice u ovom trenutku ne upućuju na to. Vi ste u pravu, situacija nije nimalo jednostavna. Imamo primjer Rumunjske ili Bugarske, gdje ljudi do e, veće mjere podržavaju Europsku uniju, no u pojedinim zemljama koje su geografski blizu Belgiji zemlje Beneluxa, tako da stvari nisu toliko jednostavne. Mi moramo promicati ideju Europe, Europa, e, Erasmus i razne druge inicijative i programe koji postoje, a cilj im je svima isti. A to je da galvaniziramo mlade ljude pomoću najboljih metoda, najboljih sredstava za promicanje europske ideje. Siguran sam da ćemo korak po korak polučiti rezultat kojem se nadamo i da ćemo uvjeriti sve građane Europske unije da ideje Europe nije nešto što se tiče isključivo zajedničkog tržišta, zajedničke pravne stečevine, već samih ljudi kao takvih, njihovih duša i naše zajedničke europske duše. Hvala. E, doista mi nije lako. Mnogo vas se javlja za riječ. Kako ćemo sada? Tri pitanja za redom, veoma kratka, molim vas, i nakon toga odgovor gospodina povjerenika. Izvolite, krenite, vi čekate već neko vrijeme. Ja sam Ana iz Mađarske. Kratko pitanje. Mnogo mladih ljudi smatram došli su ovdje da iznesu svoje probleme i potrebe. Međutim, nema dovoljno povratnih informacija, nema konkretnih rezultata koji e, proizlaze iz toga. Kako će stvari stajati u novoj strategiji Europske unije? Hoće li se stvari rješavati? Hoće li mladi dobiti više povratnih informacija o tome što ih muči? Mislim da je teško očekivati veću participaciju u smislu sudjelovanja na izborima ukoliko mladi ne vide da se i njihov glas čuje i percipira kao važan. Imate pravo, moramo još više komunicirati i moramo davati povratne informacije koje će se tisti konkretnih problema, konkretnih mladih ljudi. Nadam se da ćemo to u budućnosti i uspjeti. Izvolite. Hvala, ja ću vam se obratiti na češkom. Dakle, vi ste iz Češke, da je istina. Dame i gospodo, gospodine povjereniče, ja sam Čeh, iz Republike Češke. Znam o čemu govorite i kod nas mnogi ljudi nisu ni svjesni što to znači biti građani Europske unije. Ja ću vam se obratiti na češkom. To je moj materinji jezik. Oprostite, možda nisam naročito riječi. Međutim, moram reći da me se sve ovo kako tiče. Sjedim na mjesto koje je označeno brojem 14, mjesto mog omiljenog zastupnika u parlamentu. E, pitamo se zašto i kako mladi glasaju ili ne glasaju, no prije toga moramo si postaviti još važnije pitanje. Kako mladi odlučuju, na temelju čega? To je važno pitanje. Tek nakon što si postavimo to pitanje, e, neće dolaziti do stvari poput Brexita. Ljudi prvo glasaju za Brexit, tek nakon toga, dan nakon toga na internetu provjere što je Europska unija. Kako ne bi dolazila takve situacije, Europska unija se mora dovesti konkretnim mjerama. Znamo da se ne možete mjesec miješati u nacionalne nadležnosti u smislu obrazovanja, međutim, možda se može do veće mjere koristiti društvene medije, kako bi se i moje generacije objasnilo kako funkcionira Europska unija. U e, Češkoj je zadnji put izlaznost bila 18%. Kad bismo bar došli do 50% u smislu statistike izlaznosti. A ukoliko će im jedini izvor e, informacija biti Russia Today, to u svakom slučaju neće da prijeti ostvarenje tog vrijednog cilja da naravno imate mnogo korisnih informacija raspoloživih na homepage europskih institucija na vlastitom jeziku, na češkom. Međutim, naravno treba učiniti više. I komisija i parlament predstavništva u pojedinim zemljama, primjerice u Pragu, moraju poduzeti danje korake da još više šire glas u Europskoj uniji i daju konkretne informacije o njenom funkcioniranju. Hvala. Dakle, ponovo o tri pitanja, nakon toga ćete vi odgovoriti. Izvolite, vi također već dugo čekate. Hvala. Ja čujem kratko, ja sam Kozimo, talijan, međutim studiram i živim u Londonu već četiri godine. Jedno od pitanja jeste ih pitanje Brexita. Volio bih čuti što o tome misli komisija, što o tome mislite vi koji vam je stav, na koji način ćete zajamčiti dakle da se očuvaju prava ljudi koji žele odseliti i primjerice studirati u Jedinom kraljevstvu kako bismo i mi dakle imali pokriveno sve ono što bi nam trebali e, jamčiti putem naših prava. Hvala da odgovorit ćemo na vaše pitanje. 194, izvolite, vi ste na redu. Nisam sam Leoni iz Njemačke i obratit ću vam se na njemačkom. Danas još nismo razgovarali o pravu na demonstracije. E, to koriste mnogi mladi ljudi. Imamo demonstracije poput Fridays for the Future i e, čitav niz drugih demonstracija koje se tiče primjerice autorskih prava. Mladi, mnogi mladi izlaze na ulice i time pokazuju vlastitu frustraciju. Imaju osjećaj da se njihov glas ne čuje, a sada bi trebali izaći na izbore. To je problem da se taj glas ne čuje i što možemo poduzeti po tom pitanju, jer ćemo samo na taj način potaknuti mlade da pređu na iduću razinu i izaću na europske izbore. I vi u posljednjem redu, molim vas, dakle, osoba koja maše mobitelom. Dobar dan, ja sam Bogdana Baševa iz Bugarske. I obratit ću vam se na bugarskom. već dugo čekam na riječ. E, toliko dugo da sam gotovo zaboravila što uopće želim reći. Za početak da kažem da je moja zemlja Bugarska lijepa zemlja, članica Europske unije. Ja sam profesorica engleskog jezika. Moji učenici su 18-godišnjaci, mladi, koji su punoljetni i mogu izaći na izbore. Predstojeći europski izbori ove godine poklopit će se dakle s tom generacijom koja je upravo u e, Bugarskoj završila takozvani 12. razred, dakle srednju školu. Naš je cilj da podignemo izlaznost. Nažalost, u Bugarskoj su e, demokracija i siromaštvo praktički sinonimi, a to se do velike mere odnosi na bugarske srednje škole. Jeste li možda e, razmišljali o tome da organiziramo probne ili lažne izbore kojima bismo se uvježbali za one prave? Smatram da je mlade trebalo naviknuti na izborni sustav i na izborni proces od samog početka, tako da će u srednjoj školi već biti u potpunosti svjesni toga kako to funkcionira. Čuli smo dakle pitanja Brexit, pravo na demonstracije i probni izbori. Što se Brexita tiče, naravno da ja nemam konačan odgovor na to pitanje, stvar je pregovora. Prije svega radi se o stajalištu britanske vlade. Ne znamo što konkretno žele nakon Brexita. Žele li održati spone s EU na pojedinim područjima? Britanska vlada e, naznačila je da to žele u nekoliko navrata, da žele zadržati određene kontakte s EU. primjerice Erasmus, kultura i slično. Međutim, još e, nemamo konačan odgovor na ta pitanja a da će nam ga pregovori. U svakom slučaju, do maksimalne će mjere zaštititi interese građana Europske unije. Poduzeti sve da pomognemo vama i da zajamčimo vaša prava i perspektivu u Ujedinom kraljestvu. Što se tiče pravna demonstracije, kažete da se vaš glas neće, da vas niko ne služa. Upravo zato morate glasati. To je e, činjenica e, e, koja se ne može mijenjati. Ukoliko ne date svoj glas na izborima, znači da faktički niste u političkom smislu dio društva. Naravno, demonstracije su moguće, imate pravo na to. Međutim, to neki čuju, a neki ne čuju. Ali, Izborni rezultati su neporeciva činjenica. Dakle, izađete li na izbore, možete dati glas opciji koja vam je najprihvatljivija. Radi se kako o moralnom, tako i o praktičnom pitanju. U pojedinim obrazovnim sustavima postoje ograde koje se tiču ustavnih aspekata, političkih prava, ustavnog poredka, ne znam kako je u ovom trenutku situacija konkretno u Bugarskoj, no u svakom slučaju spreman sam podržati svaku inicijativu za e, povećanje razine znanja o tome kako funkcionira politički sustav, kako funkcioniraju izborni sustavi, demokracija. Trebaju nam autonomni i socijalno odgovorni građani koji poznaju sustav i znaju kako on funkcionira. Hvala. Posljednje pitanje stiglo je putem Twittera. Radi se o nekome tko prati preko interneta i pitanje je sljedeće. Čemu se gospodin povjerenik nada u sljedećem petogodišnjem razdoblju? Mislite li osobno ili u, ili u političkom smislu? Pa možda jedno i drugo. Ja se nadam da svih ovih problema više neće biti, da ćemo formulirati novi konsenzus o budućnosti Europe. Nadam se također da će europske institucije poduzeti prave korake da rezultate podastru vama. Zašto? Vi ste najvažniji jer ste buduća generacija europljana. Vi morate također biti kadri i iskoristiti prilike koje vam se nude. Hvala, hvala svima. I ispričavam se još jednom onima koji nisu dobili priliku postaviti pitanje. Doista je bilo divno e, vidjeti razinu angažmana i aktivnosti tijekom ove rasprave. Hvala svim e, govornicima koji su se javili za riječ na se raspravi, a hvala i vama gospodine povjereniče što ste izvojili e, vremena za nas kako biste sudjelovali u ovom dijalogu s mladima. Hvala. Zaključak je mislim taj da nam ovakvih razgovora treba više i češće. Molim, ne odlazite nikamo jer je sljedeća zajednička fotografija da nas podsjeti na ovaj veoma poseban dan. Mislim da mi naš fotograf prvo mora dati određene naputke. Oni koji sjede po strani moraju se približiti sredini prostorije. Popunimo dakle ove praznine u sredini prostorije, a možete isto tako i po prolazima. Dakle, svi prema sredini. Skupite se za zajedničko fotografiranje. Hvala. So everyone, can I invite you to... Dakle, molim vas. Svi ovdje, želite li da stojimo ili da sjedimo? Kako god želite, ali e, bolje da ustanete. Ustanite za Europu. Ali želimo i povjerenika na fotografiji.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 Thank you everyone and see... Hvala svima još jednom i uh, vidimo se kasnije. And the afternoon.